Dear colleagues, we will... Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa našim sastankom i prelazimo na petu točku dnevnog reda, razmjena gledišta s gospodinom eh, Pomijanovskim, izvršnim direktorom Europske zaklade za demokraciju, koji je došao na sjednicu AFETA. Drago nam je što vam možemo iskazati dobrodošlicu. Europska zaklada za demokraciju predstavlja svoje godišnje izvješće. E, vi djelujete od srpnja 2013. i bili ste vrlo aktivni u aktivnostima suradnje. Što se tiče e, potpore e, demokratskim organizacijama i udrugama, Riječ je o zajedničkoj, instituciji, zajedničkim aktivnostima sa institucijama Europske unije, a cilj je osigurati financijska sredstva u što kraćem e, roku i u situacijama kada postoje problemi e, poštivanja financijske uredbe. E, postoji do sada skoro 250 inicijativa ove zaklade, a operacije se šire u susjedstvo i u e, susjedna područja našeg susjedstva u cilju poticanja demokracije. Izvolite. Hvala. E, zahvaljujem na pozivu. E, ovo je prilika koju jednom godišnje ima naša zaklada i iznimno smo zahvalni na tome jer to predstavlja određenu potvrdu parlamenta i priznanje za naš rad. Samo bih korigirao nešto što ste spomenuli. U međuvremenu smo imali 400 projekata e, koje smo pokrenuli od početka rada zaklade koja je osnovana 2013. Ovo je E, velika šansa i iznimno sam zahvala na tome što sam danas ovdje pred vama i što mogu predstaviti naše godišnje izvješće. Podijelili smo vam ovo e, godišnje izvješće za 2016. koje je upravo tiskano, a možete ga pronaći na našoj internetskoj stranici. E, tu možete vidjeti i pronaći jako puno pojedinosti, a ja nemam dovoljno vremena da govorim o svima njima te sam zahvalan na vašem strpljenju i na tome što ćete pročitati neke stvari u izvješću. 2016. godina nije bila laka godina za demokraciju s obzirom na okruženje u kojem djelujemo. Sve se dramatično promijenilo i sve više izazova, a istodobno postoje i nove mogućnosti. Došlo je do više autoritarnih režima i e, gušenja e, slobode govora, spomenuo bih Egipat, Rusiju, Azerbajdžan. Osim toga vodili smo i informacijske kampanje, e, odnosno došlo je i do određenih kampanja za urušavanje demokratskih vrijednosti gdje smo morali poduzeti određene aktivnosti. Određene države u susjedstvu su E, pokušali djelovati na našu zakladu i njezine partnere i upravo zato možemo konstatirati da proizvodimo određeni učinak istodobno. S obzirom na pritisak iznimno je važno da postoji potpora europskih institucija za naš rad, a ipak smo pritom potpuno neovisni s obzirom na odluke o dodjeli financijskih sredstava. E, proširili smo naš zemljopisni mandat i nadalje je naglasak na potpori susjedima naših susjeda, dakle širem području u odnosu na europsko susjedstvo. U tom kontekstu oslanjamo se i na doprinos europskih institucija. E, nedavno sam se sastao sa veleposlanikom Burjenom, e, posebnim predstavnikom za Srednju Aziju s obzirom na preispitivanje Europske strategije za Središnju Aziju. Iznio bih kratki pregled e, osnovnih e, događaja 2016. što se tiče našeg rada, a osim toga izneću neka razmišljenja s obzirom na promjene u našem radu i s obzirom na to E, kako demokracija i mediji postaju sastavni element sigurnosnih pitanja. E, zaklada je 2016. konsolidirala svoj položaj je u smislu vjerodostojnog instrumenta. podržali smo 128 novih institucija s proračunom od oko 10 milijuna eura tijekom e, te godine i tu je došlo do sve veće svijesti o tome kako djelujemo u ovom području i na koji način relevantni akteri djeluju u sklopu zaklade i e, sada je potpuno jasno na koji način im mi možemo pružiti potporu. Istodobno, e, nailazimo na podršku u Briselu. Zaklada ima važnu ulogu s obzirom na e, dodatne aktivnosti u poticanju programa za demokraciju a pritom e, dobivamo potrebnu političku potporu i imamo slobodu u djelovanju i zato postoji razlika u odnosu na državne programe. 21 europska zemlja sudjeluje u upravnom odboru i daje doprinos e, programima i proračunu kao i Kanada. Institucijska stabilnost zaklade osigurava se s obzirom na to da dobivamo godišnja operativna e, bespovratna sredstva od komisije. E, međutim, e, dodatna potpora je važna za našu stabilnost i poticanje demokratskih aktivnosti i pritom računamo i na potporu i pomoć Europskog parlamenta. 2016. E, došlo je do e, vrednovanja i nadzora e, vanjskog revizorskog društva iz Nizozemske i tu je došlo do izražaja koliko smo bili uspješni u popunjavanju praznina s obzirom na područja gdje postoji nedostatak aktivnosti i sredstava. U sklopu ove revizije došlo do izražaja da naše aktivnosti predstavljaju dopunske aktivnosti s obzirom na naše kapacitete da brzo reagiramo i provodimo aktivnosti u ciljnim zemljama i pružimo izravnu potporu e, tijekom faze pripreme projekata. Moldovi smo primjerice pružili e, potporu e, dvama televizijskim postajama e, gdje je postojao ogroman pritisak s obzirom na oglašavanje i osiguranje e, prihoda i e, strano natjecanje. U zemljama kao što je Egipat, e, Rusija, Belarus, Azerbajdžan, gdje je ograničen prostor za politički aktivizam, naša zaklada osigurava bitnu potporu u poticanju demokratskih aktivnosti udruga unatoč izazovima u pravnom i političkom okruženju koje postoji. Upravo u tom kontekstu naša je potpora iznimno važna kako bi se nastavile aktivnosti aktivista. U Siriji smo e, podržali e, aktivnosti civilnih udruga koje rade na promicanju pluralističke demokracije. E, potičemo lokalne inicijative kako bi se povećala socijalna kohezija i dijalog posebno u e, teže dostupnim područjima. Osim aktivnosti u zemlji podržavamo i sirijske inicijative kojima se osigurava obrazovanje izbjegličkim e, zajednicama koje se nalaze u Libanonu, a na taj način e, dokazujemo da možemo smanjiti pritisak i uzroke migracija i da možemo učiniti više za one koji žive u izbjegličkim kampovima. U našem godišnjem izvješću koji sam vam upravo pokazao i nadam se da ste ga dobili, možete pronaći dodatne pojedinosti i primjere našeg rada. A kao što sam rekao, možete ga pronaći i na našoj internetskoj stranici. U izvješću e, možete pročitati i poruke sa terena i čuti izjave aktivista u zemljama gdje djelujemo. E, tu možemo vidjeti kolika je predanost i spremnost na žrtvu ljudi koji se bore za demokraciju. U jednom intervju možete pročitati kako je Abdul Mahmid Adi iz Tunisa više od dva desetljeća proveo u zatvoru zbog političkog aktivizma prije revolucije 2011. A sada u prelaznom razdoblju prema demokraciji radi na poticanju rodne ravnopravnosti u Tunisu. Većina aktivista koje zaklada podržava ne žele revoluciju, žele poštovanje u vlastitom životu. Često su to mladi ljudi koji sanjaju o boljem životu i spremni su dati doprinos e, boljem životu svoje zajednice i razvoju svoje zemlje. Prošle godine, kao što je spomenuto na početku, e, primijetili smo da je došlo do velikih promjena u okruženju u kojem radimo u Europskoj uniji i izvan nje. E, pitanja meke moći E, se mijenjaju. E, mediji sve više pokazuju moć u međunarodnom političkom okruženju. Prošli mjesec posjetio sam Helsinki i imao sam priliku razmijeniti e, mišljenje o hibridnim prijetnjama. E, sa ministrom vanjskih poslova i obrane. Iako posao zaklade nema nikakve veze sa sigurnosnim e, programima i pitanjima, ipak je ono što radimo relevantno u tom kontekstu. 2016. smo primijetili da e, sastav sastanaka na koje smo pozvani da razgovaramo o slobodi medija, građanskom obrazovanju, da se jako mijenja takozvane soft power eh, ulazi u područje političke rasprave. To je eh, nova pojava koja eh, pruža i šanse i izazove. Sve je veći politički značaj našeg rada i sve više političara svjesno je toga da naši projekti mogu imati konkretnu dimenziju i konkretne rezultate. Osim toga, postoji svijest o tome da E, današnji izazovi migracije, radikalizacija, bliski istok, dezinformacije, da je to tjesno povezano sa programima potpore demokracije. Međutim, istodobno, e, konvergencija e, sigurnosnih i demokratskih programa je i veliki izazov, jer neki političari pokušavaju primijeniti iluziju da postoji mogućnost e, određene kompenzacije s obzirom na političke ciljeve u budućnosti i zato je u krizna vremena iznimno važno pokazati odlučnost e, i predanost e, vrijednostima i načelima. Stoga je iznimno važno da se svake godine pitamo i u Europskom parlamentu i u Europskoj uniji koliko smo spremni dalje pružati potporu razvitku demokracije i koliko smo eh, odlučni da ne pristanemo na eh, kratkoročne ciljeve. Eh, zaključno bih iznio opću napomenu. Dugoročno gledano predanost demokratskim vrijednostima i načelima jedini je način na koji možemo osigurati opstanak ovih vrijednosti u našim društvima i zato je važno reći da ono što činimo za aktiviste u ovoj regiji činimo sami za sebe i za naše društvo. Hvala vam lijepa na pozornosti i rado ću odgovoriti na pitanja. Hvala vam lijepa. Dajemo riječ zastupniku EPP-a, eh, gospodinu Venti. Dvije minute. Hvala vam lijepa. Ispričavam se što sam zakasnio, bio sam na odboru za razvoj u okviru kojeg smo imali e, javnu raspravu o uvjetima za davanje razvojne pomoći. Hvala vam lijepa na e, prilici za razvojno mišljenje. Hvala lijepa e, gospodinu Pomjanovski iz EDA, Europske zaklade za demokraciju. Govorimo o različitim djelovanjima kojima se promiče svijest e, i osvještavanje europljana, ali i podrška i kojima se daje podrška e, demokraciji. E, moramo imati u vidu svoje susjedstvo, istočno i sjeveroafričko i smatram da je to zaista pohvalan posao i napor koji ulažete, a vaš rad E, bilježi fleksibilnost. Pa evo, ako smijem, ukratko bih samo e, izrazio, e, odnosno rekao nešto o potpori Siriji. Spomenuli se to ukratko. Premda se već šest godina događa građanski rat u Siriji, situacija se pokošava. Moje pitanje, smatrate li da postoji mogućnost da se to nekad uskoro riješi, odnosno postoji li neko svjetlo na kraju tunela? postoji li e, šansa za Siriju e, inspiriranu i nadahnutu europskim vrijednostima? Možemo li ih podržati, možemo li to raditi na razini klubova ili nam je potreba nekakav vođa nekog socijalnog pokreta? Jer razmišljamo li o budućnosti e, zemlje, onda naravno da uvijek moramo imati nekog vođu. Molim komentar. Gospođa Fortika. Zahvaljujem. Poštovani veleposlaniče, evo, zahvaljujem vam i e, zapravo želim pohvaliti zbog e, rada koji i svega što činite u okviru Europske zaklade za demokraciju. Prošle godine sam e, u okviru različitih aktivnosti koje provodim u, na razini parlamenta zapravo imala priliku vidjeti što sve raditi u okviru EDA. Želim reći nešto ne samo vezano za Rusku federaciju, već i za e, teritorije koje e, izravno ili neizravno, e, koji su izravno ili neizravno okupirani. Zanima me zapravo kako ćemo istaknuti te probleme. Tu su recimo krimski tatari. Što možemo učiniti za njih? kako, kako zapravo omogućiti da oni provode neke programe kojima će e, širiti informacije i, i raditi na izgradnji civilnog društva. Znam da je to e, teško, e, cijelo je područje teško kao i sva pitanja i eventualni odgovori. Međutim, osim toga me zanima kako mi možemo utjecati na Abhaziju i Osetiju sorry, Zastupnik eh, zelenih. Hvala vam lijepa eh, na ovoj prilici za razmjenu mišljenja i radujem se budućim susretima. Neću naravno eh, opet vas previše hvaliti. Svi se slažemo da je vaš rad hvale vrijedan i da se bavite vrlo važnim pitanjima. Međutim, imam e, dva konkretna praktična e, pitanja koja imaju svoju e, relevantnost za opću politiku. U zadnjih godinu i pol teritorijalni obuhvat EDA se povećao. Jedan od trajnih problema donatora je da li trebaju reagirati na konkretna događanja na terenu, e, bez obzira na to postoje neki zahtjevi iz tog područja ili li postupati samo temeljem konkretnih e, zahtjeva. E, to je pitanje naročito bitno kad dođe do proširenja djelovanja, teritorija djelovanja eed Jeste li imali više aktivnosti u Armeniji i nekim drugim zemljama zato što je bilo nekih poticaja da se tako što učini ili iz nekog drugog razloga. Drugo, e, kako postupate sa formalnim jamstvima, odnosno postoji li neki institucionaliziran način održavanja e, kontakta? E, gospodin Šefhase iz INF-a. Moi, ce qui m'étonne, et je što je mene iznenadilo, i evo drago mi da Francuska u tome ne sudjeluje, e, jest zapravo arogantnost propagande i centraliziranost propagande koju zapravo ovdje provodite. Evo, uspio sam pobrati nekoliko e, stvari. Ovdje, kad je riječ o Ukrajini, e, ponovo pišete povijest, a ne uzimate u obzir činjenice. Sirija, na primjer. Kako možete zaboraviti podršku e, terorističkim skupinama koju su pružile razne demokratske zemlje, pa čak i obavještajne službe? Evo, recimo, što se tiče moje zemlje, opet govorite o stereotipima, e, imate nekakvu teoriju e, spolova, možda to je teorija, ali je to nešto što bih ja svakako preispitao. I smatramo da je to e, nešto što treba preispitati. Ne, uopće ne, ne govorite o slobodi vjeroispovijesti. Ja sam bio predsjednik Europskog eh, demokratskog foruma koji je obuhvatio sve opozicijske pokrede prije pada eh, eh, zida. A danas moram voditi istu bitku koju sam onomad vodio protiv komunizma. sad se borim protiv ovog, vašeg režima koji opet ima ogroman propagandni aparat. To je stravično stvari se ne mogu nastaviti odvijati na način na koji su se do sada odvijale. Hvala. <clears throat> That's To bi bila sva pitanja zastupnika. E, dajem vam četiri minute da se zaključno obratite zastupnicima. Uh, hvala vam lijepa i hvala na e, uglavnom pozitivnim komentarima osim ovog zadnjeg, posljednjeg. Pa evo, e, Prvo ću odgovoriti na manjinsko mišljenje. Francuska e, podržava ovu zakladu. Još uvijek joj e, ne doprinosi, ali doprinosi EU. Dakle, Francuska je ujetno i u našem odboru i e, sudjeluje u svakom, svakoj raspravi, u svakoj, u svakoj uspostavi ključnih prioriteta. Evo, nedavno prije sedam dana bio sam u Parizu i tamo sam imao vrlo detaljnu raspravu Keterseu o našem e, poslu i dobio sam vrlo pozitivne e, komentare. Tako da u ime Francuske mogu reći da još uvijek slušam stav njihove vlade. Ali isto tako e, slušam i vaše komentare, a s vašim ovim posljednjim mogu reći da se ne slažem. Kad je riječ o Siriji, mogu reći da e, radimo na što većem proširenju, e, odnosno e, djelovanju na ljude koji žive u kampovima. Dakle, govorimo tu o ljudima koji ne, siricima, koji ne, ne traže, ne žele otputovati u Europu, već se žele čim prije vratiti u svojim kućama. To je ogroman potencijal za nove ideje, za novu buduću Siriju. Oni su e, sami. Oni su sada napušteni sami i možemo napraviti puno više što se tiče e, civilnog obrazovanja, obrazovanja građana, naročito mladih. Oni su, recimo, e, ako je 12-godišnji dječak prije šest godina otišao iz Sirije, izbjegao kao izbjeglica, on već šest godina živi kao izbjeglica i danas ima 18 godina. Njegovo obrazovanje najviše propatilo? Tko će e, tko će, tko će iskoristiti takvog dječaka, jer on je u, u jako ranjivoj fazi. E, to je pitanje kojim se trebamo baviti i to je nešto e, za što trebamo e, puno više od Europske zaklade za demokraciju. Mogu se pokrenuti neki pilot projekti, ali nam je potrebno puno više i djelovanje na puno većoj razini. Mislim da je to najveći rezervoar za buduće djelovanje i za buduće investicije. Hvala lijepa gospođu Fotigi na podršci. Smatram to vrlo korisnim i kao što ste sami rekli, zajedno smo surađivali u mnogim pitanjima. Konkretno, vezano za vaše pitanje koje se tiče krimskih tatara, mogu reći sljedeće. Naši projekti e, e, imaju i rad sa e, krimskim tatarima, kako na Krimu, tako i drugdje. Imamo stručnjake koji su specijalizirani za rad u najneprijateljskim okruženjima, ali isto tako iz sigurnosnih razloga ne objavljujemo podatke o tim suradnjama. Vezano za proširenje e, ovlasti, naš, e, naš novi član je postavio to pitanje. Dakle, naravno da ako dođe do geografskog e, širenja, to nužno za sobom polači potrebu za više sredstava. Mi jesmo povećali svoj obuhvat, međutim, to proširenje nije pratilo povećanje proračunskih sredstava. Samim time možemo reći da nismo e, na novim teritorijima e, uspjeli e, profunkcionirati u potpunosti, odnosno da nismo ubacili neku višu brzinu, ali opet usprkos tome imamo neke projekte u tim novim područjima. Od dva donatora nismo dobili nova sredstva za naše projekte u Euroaziji i tu bismo recimo konkretno mogli e, krenuti nešto brže s provedbom naših e, djelatnosti kad bismo dobili povećanje sredstava. Evo, nadam se da sam odgovorio na sva pitanja, a ako ih ima još, e, ja sam spremna odgovoriti. Hvala vam lijepa i na izlaganju i na odgovoru na pitanja. Idemo sada na sljedeću točku na dnevnom redu, ali evo, izgleda da nam e, gost još uvijek nije stigao. Pa ću za početak reći da će se sljedeća točka e, odviti, e, odvojena za, zatvorena za javnost, tako da za početak predlažem da svi oni koji neće biti prisutni na ovoj zadnjoj točki izađu van.